to je vašeg kluba. E, sada smatram dnevni red usvojenim. Današnji dnevni red ćemo početi sa izjavom vijeća i komisije o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva. Nećemo imati spontanog javljanja za riječ niti plavih kartica. Prvi govornik u ime vijeća će biti gospođa Đot. Poštovane dame i gospodo, poštovane zastupnici, prije tjedan dana ponovila sam sve vama korake koje je vijeće poduzelo na nakon e, što je potvrđen e, sporazum o povlačenju Ujedinje kraljevine iz Europske unije, potvrđivanja e, političke izjave u kojoj je definiran okvir za buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene kraljevne od prošlog studenog. Imamo rezultate glasovanja u Westminsteru, rezultate zbog kojih nam je žao. Mi smo se nadali da će barem ovo biti poziv za buđenje britanske vlade i parlamenta da napokon kažu <clears throat> ja, da, da daju jasnu sliku toga u kojem smjeru i u kojem vremenskom okviru. Onako kako smo to mi razumijemo razgovore jeste da nemamo nikakav odgovor nego se suočavamo s još većim nesigurnostima. Što su to alternativni aranžmani? o kojima me sada treba pregovarati s Europskom unijom, kako možemo e, raspravljati o alternativnim aranžmanima ako imamo jasnu poziciju Europske unije da Brexit je na, odnosno tekst e, za istupanje u jedine je najbolji tekst koji imamo i o kom se može raspravljati. Ne želimo ovdje govoriti o raznim opcijama koje su pred nama, niti otvarati nove e, opcije. Međutim, trenutačna situacija situacija znači da će Ujedina kraljevina napustiti Europsku uniju, a to napuštanje će izazvati puno jače posljedice ne samo za nas, nego i za Ujedinu kraljevinu. Eko, gospodarstvenici sve jasno izražavaju svoje zabrinutosti, ne samo kada je riječ o smjeru, nego također i o vremenskom okviru, u investicijskim aktivnostima i kada je riječ o radnim mjestima. Sasvim je jasno da nesigurnosti i napetosti do kojih dolazi na nacionalnoj i sektorskoj razini će i nadalje biti veliki izazov za našu ujedinjenost. Stoga je potrebno da s jedne strane um, ne posustanemo pred izazovom bilateralnih sporazuma, a s druge strane da još jednom razmotrimo uh, sve mjere koje su potrebne. Ratifikacija sporazuma je otvorena naša ustrajnost da pak e, tr, da e, mi trebamo poticati na dovršenje njihovog dijela postupka u tom kontekstu u okviru onih svih naših načela i stajališta Također, uzimajući u obzir i pravo građana, te također i irski backstop, moramo biti otvoreni za razgovore i davanje pojašnjenja ako to može pomoći postupku ratificiranja sporazuma u jednoj kraljevini, ali moramo i biti jasni da ponovno otvaranje pregovora oko sporazuma nije nešto što je ovdje opcija i stoga moramo biti spremni na djelovanje u trenutku kada Ujedina kraljevina, e, odnosno njezina vlada, jasno kaže koji su sljedeći njihovi e, koraci. Ratifikacijski postupak u Europskoj uniji je također se e, napreduje, a napredak se vidi i u Europskom parlamentu. S obzirom na sve nesigurnosti i u pogledu vremenskih okvira, ali i samih sadržaja, mi moramo nastaviti s našim pripremama za sve ishode, uključujući i scenarij bez dogovora dogovora, no deal. Na nacionalnoj europskoj razini potre, mi eh, jačamo naše pripreme, pripreme za eh, uzvajanje mjera, a sve to na temelju onih solidnih temelja koje smo to izgradili do sada. Nove zakonodavne aktivnosti mm, su u tijeku, ali mi smo uvjereni da zajedničkim e, radom, suradnjom možemo postići naše ciljevi. I sporazum e, je postignut i kada je riječ o nekim prijedlozima vezanima za Brexit. Gospodine predsjedniče, sa, vašim, e, s vašom potporom mi smo spremni za usvajanje kontingencijskih mjera na vrijeme. Hvala vam lijepo na vašoj pažnji. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Jean-Claude Juncker. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici, za manje od 60 e, dana Ujedina kraljevina će napustiti Europsku uniju. Ovo je teška odluka. E, duh Eh, poštovanja, duh prijateljstva je bio osjetljiv tijekom svih koraka pregovora oko sporazuma. Sporazumi, te također i sve deklaracije su rezultati upravo toga. Sporazum o istupanju Jedinjene kraljevine eh, je najbolje što smo mogli postići Mi smo to rekli e, i tada, rekli smo također prije glasanja u siječnju. U Glasovanje juče u Vesmesteru ne mijenja ništa to, neće biti ponovnog otvaranja pregovora. Jasno sam rekao da se ne možemo vratiti, odnosno da ne može doći do uvođenja e, čvrstih granica prema Sjevernoj Irskoj. Ne možemo se vratiti ono što smo imali u prošlosti. Ja sam uvjeren e, da uvjeren u nastojanja e, premijerke, ali isto tako sam uvjeren da nam je potrebna sigurnosna mreža koja će nas zaštititi od toga rizika nemamo, nemamo nekakvu težnju da posegnemo za sigurnosnim mjerama, ali niti jedna sigurnosna mreža ne može biti e, u potpunosti sigurna, ali može se ukloniti po potrebi u bilo koje vrijeme. Tu i tamo imam nekako <clears throat> dojam da će raznih <clears throat> 26 zemalja odstupiti od backstopa. Ali ovo, ovo nije igra koju igramo. Ovo nije pitanje bilateralnih e, sporazuma. Ovo nije ono što ovdje želimo. Irska granica je europska granica i to mora ostati naš prioritet. Poštovane dame i gospodo, iz jučerašnjih rasprava znamo da House of Commons se protivi mnogo čemu. E, protivi se backstopu, protivi se sporazumu, ali mi zapravo još uvijek ne znamo što oni zaista žele koncept alternativnih sporazuma, to, to nije ništa novo, o tome se raspravljalo i tijekom pregovora. O tome se govori, bilo riječi u političkoj deklaraciji, o dopisu gospođe May, gospodine Toskijazma, također jasno iznali koje su prioritete. Međutim, koncept nije plan, koncept nije operativno rješenja. Mnogi u britanskom pa- parlamentu mnogo od onih koji su glasovali za i oni koji su glasovali protiv svjesni su svega toga. Nastavit ću um, i dalje um, ostaću u bliskim kontaktima sa gospođom May, koju iznimno poštujem i cijenim, posaslušat ću njene ideje, no isto tako bit ću vrlo jasan kad je riječ o stajalištu Europske unije Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, pustite da vam jasno kažem da je jučerašnji glas povećao opasnost od povlačenja jedne kraljevine bez dogovora i moramo učiniti sve činiti kako bismo se pripremili za sve scenarije, pa i onaj najgori. Komisija je započela s pripremnim radnjama u prosincu 2017. godine. Zadnjih tjedana u bliskoj suradnji s vašim parlamentom predsjedniče ubrzali smo pripreme. Uputio sam jednu ekipu u svaku, e, svaki glavni rad kako bismo se pripremili. Europsko vijeće pružilo je podršku ovom zajedničkom radu od samog početka. Do sada smo objavili 88 obavijesti pokazujući kakve će biti posljedice Brexita u različitim sektorima i izradili smo 18 e, akata i zakonodavnih prijedloga. Tri zadnja tiču se programa Erasmus, e, zdravstvenog osiguranja i proračuna Europske unije koji su predstavljeni i usvojeni danas. Unaprijed se želim zahvaliti svim e, eurozastupnicima koji su sudjelovali u ovome kako bismo zajamčili e, na usvajanju hitrih odluka glede ovih žurnih dosija. Sada je važnije nego ikada da Europska unija bude staložena, jedinstvena i rješena, kao što je to bila tijekom cijelokupnog ovog postupka. Tijekom ovog rada moramo se držati jednog zlatnog pravila. Ne smijemo Dragi kolege, ja sam po svojoj prirodi optimist i vjerujem u demokratske institucije. I zahvaljujući tome vjerujem da će biti, da može i da će biti, da će doći do sporazuma s Ujedinjenom kraljevinom kako bismo mogli nastaviti dalje sa novim partnerstvom. Radit ćemo danonoćno kako bi se to ostvarilo i kako bismo se zajamčili da, kako bismo zajamčili da budemo spremni u slučaju da toga ne bude, tako da u svakom slučaju E, mi ćemo postarati da ovaj dom bude prvi koji će biti informiran i zadnji koji će donijeti konačnu odluku. Hvala. Prije nego dam riječ našem glavnom pregovaraču, gospodinu Michel Barnjevu, želim istaknuti bilo predsjedniku Europske komisije, bilo našem pregovaraču, da što se tiče Europskog parlamenta, koji, koje god bilo rješenje problema Brexita, za nas je obrana prava e, građana Europske unije, 3,5 milijuna njih koji žive u Ujedinjenoj kraljevini, to je prioriteta. Mi također i štitimo i prava i obveze Britanac koji žive kod nas u Europskoj uniji. Dakle, to su prvenstveno prava građana danas Britanaca i onih koji dolaze iz drugih zemalja. Hvala. Hvala predsjedniče dame i gospodo zastupnici, gospođo državna tajnice. Najprije hvala vama predsjedniče što ste mi omogućili ponovno ovdje na plenarnoj sjednici da uzmem riječ. I da iz dana u dan zajedno s predsjednikom Junkerom učvršćujemo klimu povjerenja, transparentnosti i dijalog koji smo zajednički izgradili s vama, dame i gospodo i prvenstveno sa Brexit Steering Group, dakle sa grupom za upravljanje Brexitom i Gijom štatom već godinu i pol dana imamo skoro svakog tjedna po jedan sastanak. Dame i gospodo, jučer po prvi put predsjednica vlade Ujedinjene kraljevine Teresa Mail je otvoreno se zalagala za ponovno otvaranje sporazuma o povlačenju. Prije samog glasanja do kojeg je došlo krajem večeri, distancirala se time od sporazuma koji je sama ispregovarala i oko kojeg smo se bili dogovorili. Britanska vlada pružila je eksplicitnu podršku amandmanu gospodina Sira Grahama Bradya koji traži zamjenu backstopa koji je predviđen u irskom protokolu i njegovu zamjenu s alternativnim dogovorima koji, uzgled bude rečeno, nikada nisu bili jasno definirani. Istovremeno, Donji dom je odbacio scenarij bez u kojem ne bi bilo dogovora, ali ni u kom slučaju, ni u jednom trenutku nisu rekli kojim sredstvima namjeravaju izbjeći takav scenarij. Eto, to je situacija u kojoj smo danas. Tijekom te jako tih jako dugih i izvanrednih pregovora. Osobno sam bio u, prvim, u prvom redu te borbe i zajedno s predsjednikom Junkerom, predsjednikom Tuskom i vama, moram reći da je ovo sada trenutak koji je ozbiljen i opasan. Predsjednik Tusk jučer je podsjetio kako nam je zajednička ta želja britanske vlade da se izbjegne situacija e, bez scenarij bez dogovora i slažem se Terezom Mail koja je rekla da glasanje protiv no deala ne uklanja opasnost da ne bude dogovora. Za nas, dame i gospodo, sporazum o povlačenju je i mogu, najbolje je, najbolji način za uređenim povlačenjem Ujedinjene kraljevine i da se na uređen način provedu suverene odluke koje, suverena odluka koju je donijela većina britanskog stanovništva i koju poštujemo, a to je odluka o napuštanju Europske unije. I mislim da usprkos poteškoća koje imamo danas da možemo ostvariti taj cilj pod uvjetom da budemo istovremeno i realni i lucidni, e, puni poštovanja i odgovorni jedni i drugi, jedni sa drugima. Dame i gospodo, backstop o kojem je govorio predsjednik Juncker, dijelom je sporazuma o povlačenju i taj sporazum neće se ponovno pregovarati. Zaključci Europskog vijeća iz prosinca koji se u potpunosti slažu sa deklaracijama i rezolucijama Europskog parlamenta ne daju nikakvu sumnju ne omogućuju nikakvu sumnju po tom pitanju. Želim par riječi reći o backstopu kako bi svi jasno shvatili o čemu se ovdje radi. Taj backstop nije nikakav dogmatizam. Tu se radi o rješenju, realnom rješenju. Mi smo tražili tijekom ovih pregovora pod vašim nadzorom, tražili smo rješenja za problem koji je stvoren dijelom, ali ne isključivo već dijelom, e, problem koji stvara u Irskoj samim Brexitom i Backstop, takav kakav je u sporazumu, rezultat je tih pregovora koja su bila krajnje zahtjevna i koja se vode već dvije godine, više od dvije godine, koje smo vodili mi sa Ujedinjenom kraljevinom, a nikad protiv Ujedinjene kraljevine. Backstop je pragmatično rješenje za jedinstvenu situaciju na Irskom otoku nakon što je Ujedinjena kraljevina suvereno odlučila napustiti ne samo Europsku uniju, već i jedinstveno tržište i carinsku uniju. Dakle, dvije godine su bile potrebne kako bismo došli do rješenja koje pomiruje više struke zahtjeve. Prvi zahtjev za sve nas jest izbjeći po svaku cijenu postavljanje fizičke granice u Irskoj, dakle da se očuvaju uvjeti mira, koji mira stabilnosti dijaloga koji postoje na, otok, na, u Irskoj e, još od potpisivanja e, sporazuma Velikog petka i sporazum u Belfastu. Podsjećam da je Ujedinjena kraljevina posredstvom svog, svog premijera da će biti su jamac očuvanja tog sporazuma Velikog petka. I mi smo e, mirom, e, programom za mir pratili svojim europskim sredstvima, politikama, proračunskim sredstvima, pratili smo, dakle asistirali smo uspjeh e, suradnje između različitih zajednica u Irskoj. Dakle, to je bio prvi zahtjev. Drugi zahtjev je želja i zahtjev e, britanske vlade da e, Sjeverna Irska i Ujedinjena e, i Velika Britanija budu u jedinstvenom carinskom prostoru. Treći zahtjev, naravno naš ovaj put, onaj za koji smo odgovorni kolektivno, jest očuvanje integriteta unutarnjeg tržišta. I dame i gospodo, ova zadnja točka za nas je od ključnog značaja. Naime, irska granica postaće voljom Britanaca će granica Europske unije i unutarnjeg tržišta. Dakle, to će biti naša nova vanjska granica. I o čemu se tu radi, što je tu posrijedi? Dakle, posrijedi je zaštita svih potrošača i svih poduzeća Unije. Ovo ću reći još konkretnije. Britanska odluka da napusti Uniju, jedinstveno tržište i unutarnje tržište, ima praktične posljedice, a to je da svaka, sva roba, sve život, žive e, životinje, proizvodi e, životinski e, biljni koji dolaze iz Irsk, u Irsku iz Velike Britanije ne ulaze samo u Irsku, već u jedinstveno tržište vaših zemalja. I priroda i kakvoća i sigurnost i sigurnost koja se tiče zaštite životinja, a to kažem kao bivši ministar za poljoprivredu iz svoje matične zemlje, sve te stvari zahtijevaju kontrole. Ono što radimo na svim vanjskim granicama koje imamo svugdje diljem Europske unije, dakle to su fiskalne provjere, sanitarne, veterinarske, regulatorne. Dakle, mi dugujemo tu zaštitu svim potrošačima danas 500 milijuna E, sa Ujedinom kraljevinom, 22 milijuna poduzeća, dakle dugujemo tu zaštu svim onima koji omogućavaju ovo unutarnje tržište. I oni koji danas traže e, ukidanje tog backstopa, među njima su i britanski parlamentarci, ovo još jutro sam slušao jednog, a to su ti ljudi koji su s nama pregovarali, isti, i koji savršeno dobro znaju da je backstop rješenje do kojeg smo došli, za, kao što je Jean-Claude Juncker rekao, suština naših obveza i načela, dakle zaštita unutarnjeg tržišta u svim njegovim aspektima i prava koja su vezana za to, socijalna prava, gospodarska prava, prava potrošača, e, prava za zaštitu okoliša i zaštita poduzeća i potrošača. I iskreno da vam kažem, kada slušam sve one koji sudjeluju u raspravi i kad govore ono što govore, moram vam reći da mi je nejasno kakvu oni tu igru hoće igrati s nama i upirati prstom u nas i nas okrivljivati za situaciju. Nakon predsjednika Junckera želim da mi nećemo učiniti ništa što bi e, narušilo unutarnje tržište, nećemo koji način eh, kompromitirati budućnost Europske unije u okviru ovih pregovora i kao što je to predsjednik rekao, mi smo spremni na alternativne dogovore koji su jučer bili spomenuti na Donjem domu Irski protokol e, i to spominje pismo predsjednika Tuska, predsjednika Junkera, od toga čine prioritet. Mi smo spremni raditi na tome čim se potpiše sporazum o povlačenju. No danas, iskreno govoreći, nitko ni s jedne ni s druge strane nije u stanju točno, jasno reći koja bi bila priroda tih alternativnih dogovora kako bi ti alternativni dogovori bili operativni i, kako bi ispunili na učinkovit način ciljeve backstopa. Iz tog razloga ponavljam to smireno i jasno, dakle kako trenutno stoje stvari i govoreći o e, sporazumu za povlačenje koji vam je predstavljen da bude na ratifikaciju, nama je potreban taj backstop kakav bio. Dakle, dame i gospodo, odbaciti ovaj backstop takav kakav je sada značilo bi odbaciti rješenje koje, do kojeg smo došli s Britancima, no problem će ostati i dalje tu. Dakle, po tom pitanju i on kraj pitanja alternativnih dogovora, dakle, Europsko vijeće i Europski parlament su više navrata jasno odbacili e, unilateralni izlazak iz backstopa jer bi samim tim backstop kao sigurnosna mjera izgubio smisao, a mi za tim ne želimo e, posezati kao, <laughs> kao što se poseže za osiguranjem kuće stana, ali to mora biti tu u slučaju potrebe i podsjećam da sporazum o povlačenju o kojem govorimo i s kojim ste upoznati ide dosta dalje od samog pitanja, od pitanja same Irske. Dakle, tu se osiguravaju prava više od 4,5 milijuna građana Europske unije koji su tamo. Vi ste govorili o prioritetima parlamenta i to su i naši prioriteti i što god se dogodilo, ti prioriteti za osiguranje prava građana, naših sugrađana koji žive, dakle 3,5 milijuna njih koji žive u Ujedinjenoj kraljevini, i istovremeno reciprokno e, 3,5 milijuna Britanaca koji žive u našim zemljama, to će biti prioritet. Dakle, ovaj sporazum štiti sve korisnike europskog proračuna u 28 država članica. Dakle, obveze koje su preuzete, koje, su, koje je potpisalo 28 država članica, treba poštovati svih 28 država. Dakle, tu imamo, tu se postavlja 21 mjesec prijelaznog razdoblja tijekom kojeg će poduzeća i uprave s obje strane moći, da, moći da se pripreme na te buduće odnose. Tijekom kojih ćemo imati to kratko vrijeme koje zahtjeva da se ispregovaraju ti budući odnosi i to će biti u okviru druge etape pregovora. Eto, taj sporazum je e, potreban da se izgradi povjerenje između e, Ujedinjene kraljevine, partner, saveznik i prijateljska zemlja E, dakle s jedne strane i Europske unije s druge strane, dakle to je pravo partnerstvo solidno i ambiciozno. što se tiče još tih budućih odnosa, želim reći da su europljani spremni i bit će spremni u narednim danima biti ambiciozni i raditi ponovno na prirodi i intenzitetu naših budućih e, odnosa, osobito gospodarskih. I znate, dame i gospodo, zastupnik, da postoji više modela E, gospodarske suradnje s trećim zemljama. Svaki od tih modela naravno ima svoju vlastitu ravnotežu između prava i obveza, ali postoje tu brojni modeli. Samo želim reći da ako britanski zahtjev bude išao dalje od e, običnog sporazuma o trgovinskoj razmjeni oko kojeg smo se dogovorili. Dakle, ako budu, budu njihovi zahtjevi išli ka ovom ili onom od tih modela, mi ćemo biti, mi jesmo odmah spremni razgovarati o tome i odgovorit ćemo na nove britanske zahtjeve svojom ambicijom, svojim željama. E, to je već rečeno, to ste vi već rekli, to je već reklo vijeće. Dame i gospodo, evo malo prije sam govorio o realnosti i lucidnosti, kao što je to rekla državna tajnica. Dakle, prošlo je manje 60 dana od eh, datuma izlaska Ujedinjenih kraljevine iz Europske unije i bez eh, pozitivne većine ovdje u eh, donjem domu britanskog parlamenta, dakle koji je jasan i konkretan. Dakle, kao što je rekao predsjednik Juncker, hitno je da se pripremimo za sve, na sve moguće scenarije i da uspostavimo sve moguće e, zaštitne mjere, sada više nego ikada. To je predsjednik Juncker povjerio glavnom tajniku i svim ekipama koji surađuju s vama i s državama članicama. Hvala vam na pozornosti i na vašem povjerenju. Hvala gospodine Barnier, možete računati na podršku Europskog parlamenta. Elmar Brok u ime Europske pučke stranke je prvi govornik. Herr Präsident. Gospodine e, predsjedniče, e, poštovani predsjednici, drage kolege i kolegice. Kao prvo želim se zahvaliti kod e, Jean-Claude Junckera i gospodina Barniera na dobroj suradnji, transparentnosti, na svim informacijama koje smo dobili tijekom cjelokupnog e, procesa. Ovo je zaista dobar primjer e, suradnje. Odatle dolazi i naša samosvijest da trebamo i nadalje voditi ovakve preko, e, ići ovim putem. Juče smo doživjeli e, glasovanje kojim je odbijeno sve. sve ono o čemu se dogovorilo jeste da gospođa May sada po treći četvrti put dolazi i ide u Brisel da se da, pregovara i razgovara o backstopu. Ali prije nego što gospođa May dođe ovamo, važno je da oni razgovaraju jedni s drugima. Skandalozno je da šef vlade i šef opozicije tri godine ne razgovaraju jedni s drugima. Pa moraju se oni dogovoriti prije nego što dolaze nama. Dakle, razgovarajte jedni s drugima, složite se oko konstruktivne ideje i onda dođete k nama Dakle, naša poruka je, odgovori, razgovarate jedni s drugima, mi smo ujedinjeni, ali vi niste ujedinjeni. Dođite nam s konkretnom idejom. Ono što ovdje vidimo jest da postoji jedna negativna većina koja se sastoji od vrlo različitih grupacija, od ono, grupacija od onih koji su za Brexit, oni koji su protiv njega i onda imate situaciju u kojoj se oni koji su za Brexit se neće e, složiti, a onda imate oni koji su za ostanak, koji će se e, protiviti svemu osim novom referendumu. I takvoj situaciji se ništa ne može postići. A sada možemo onda ovdje pregovarati s gospođom May i e, ponovno o backstopu, ali u konačnici to neće promijeniti ništa. Irska je članica Europske unije. <clears throat> zasluga Europske unije da je postignut sporazum od velikog e, petka i sjećam se e, kolega koji su radili na tome i koji su pridonijeli tom postignuću. Mi ćemo braniti to postignuće. Mi ne želimo fizičku granicu, e, ali ono što oni i oni su rekli da ne žele fizičku granicu, ne želimo je ne mi. U prosincu u prosincu su isto tako rekli to ne žele. Dakle, mi ćemo braniti Irsku. Mi, ono što mi želimo E, svakako nije fizička granica, a kada je riječ o backstopu, backstop koji sada imamo i Carinska e, unija, to je zapravo prijedlog Ujedinjene kraljevine koje smo mi prihvatili. Mi smo imali potpuno drugačije prijedloge. Dakle, što oni sada žele? Žele ponovno e, raspravljati, pregovarati o nečemu što su sami predložili divno. Dakle, moj prijedlog je neka u Londonu razgovaraju jedni s drugima i razjasne što žele. A sada ka ova sada kad imamo sporazum o povlačenju imamo mogućnost i utvrđivanja pravila za prijevadno, prijelazna razdoblja. Mi smo otvoreni, ali za to nam nije potreban backstop. Svima je jasno da kada E, zapravo dođemo u zaključnu fazu nam backstop zapravo uopće više ništa ne treba. Dakle, ovdje zapravo ono što imamo jest nepostajanje želje za postizanje jasnog sporazuma. Dakle, e, ono što je sada potrebno jeste da počnemo sa pripremama, zakonodavnim pripremama. Ako dođu sa prijedlozima, da budemo spremni za to. Lijepo je čuti da ne žele hard Brexit, ne želimo, ne želimo ni mi, da budemo jasni, ni nama nije do Brexita, ali to je odluka Ujedinjene kraljevine. Oni su odlučili da se povuče za, povuku iz Europske unije, mi to moramo prihvatiti, ali cilj je da šteta Brexita bude što manja i to za obe strane ali šteta po Ujedinu kraljevinu bit će puno veća nego za Europsku uniju. Europska unija je 14 puta veća od Ujedinjene kraljevine. Velika poduzeća, producenti napustit će e, Ujedinjenu kraljevinu. Biće to e, uistinu velika šteta za Ujedinjenu kraljevinu. Ali ono što moramo tražiti jest da prije pregovora Ujedinjena kraljevina mora imati jasno stajalište. Dakle, evo, e, ekscelentan govor na njemačkom, a sada sljedeći govornik, gospodin Gualtieri. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine predsjedniče komisije, dragi Mišel. E, teško je reći e, da se nalazimo u teškoj izazovnoj situaciji te da se pojede porastao rizik od no deala. Visoki dom glasovao je e, protiv, što je zapravo dobro, međutim istovremeno to znači da se backstop mora zamijeniti alternativnim aranžmanima, a to nije opcija s kojom možemo raditi. S velikim iznenađenjem vidjeli smo da ista primjerka koja je pri nekoliko dana rekla da je, je backstop zapravo naj, e, e, sastavni dio ispregovornog sporazuma sada traži njegovu zamjenu. To je možda privremeno ujedinilo političke stranke tamo, ali zapravo nije, ne znači nikakav napredak u našim pregovorima. I za sada te Europski parlamenti i Europsko vijeće su jasno pokazale da operativno i pravno bezujući backstop je jedan od glavnih stupova našeg ovog sporazuma i mi nećemo pristati nikakav dogovor bez backstopa stopa, sprječavanje fizičkih granica, to je točka o kojoj se ne može pregovarati. Integritet jedinstvenog tržišta je također načelo o kojem nema rasprave kada je riječ o Europskoj uniji. Backstop je jamstvo, to je posljednja opcija, to je nešto što je potrebno kako bi se zajamčilo da ako se ne zaključi sporazum budućnosti budućim odnosima Ujedine kraljevine Europske unije, postoje sigurnosne mjere koje će omogućiti otvorene granice, a istovremeno zaštititi jedinstveno europsko tržište. Backstop je pa, izmijenjen na zahtjev e, vlade Ujedinjene kraljevine i to je ustupak koji smo mi napravili kako bismo omogućili da se Irska ostane sastavni dio istog Carinske unije kao i ostatak Ujedinjene kraljevine bez ikakvih dodatnih poštovanje dodatnih e, propisa. E, moramo imati na umu da naš prvotni prijedlog pristupa bio je jednostavan, e, pravičan i nije predviđao nikakve granice na moru. Jedina pozitivna poruka jučerašnjih, jučerašnjeg glasanja jeste da oni ne žele no kao rješenje. E, ovo, kako god je bilo, je velika šteta za Ujedinu kraljevinu. Moramo biti jasni da se ovo ne podržava, ali što je sljedeći korak? Uvijek smo rekli i danas je ponovljeno da želimo e, sadržati e, bliske kontakte između Ujedine kraljevine i Europske unije. Međutim, Ujedna kraljevina to nije do sada omogućavala. To za nas znači da jedina alternativa backstopu jest, e, drug, e, jest e, sa jedinim kraljevinom. Ako ne želite primjenu pravila o backstopu, onda je potrebna ostvarivanje većine za postavljanje ambicioznih ciljeva i bolju integraciju u Carinsku uniju. Ne, prostalo je niti dva mjeseca do datuma povlačenja Ujedine kraljevine, ali nismo vidjeli nikakav pro, konstruktivan prijedlog Ujedine kraljevine da e, se ova situacija razriješi. Ako parlament to ne može riješiti, treba prepustiti to narodu. Međutim, treba nam jasan plan na koji način i na kraju ne želi riješiti ovu situaciju, ali više nam nemamo vremena za lažna obećanja. Mi smo ujedinjeni, e, mi stojimo iza, ujedinjeni iza svog pregovarača i e, podržavamo ga u njegovom mandatu. E, I tako, na temelju ovog ujedinjenosti mi možemo biti zabrinuti, ali isto tako biti i optimisti. Hvala. Thank you. Mr. Fox for the conservatives. Gospodin Fox. I molim vas e, malo poštovanja prema govornicima. Gospodine Korbin, to je vama bilo namijenjeno. Madam Gospođo predsjedavajuća, ja sam čuo pet e, govora danas poslijepodne. U svima se govori o pregovorima, o sporazumu o povlačenju, o tome kako je on dobar. Ali mislim da ste svi primijetili da je ovaj sporazum o povlačenju odbačen prije dva tjedna u Donjem domu Velike Britanije velikom većinom. Dakle, sada nije više trenutak za retoriku, već za razmišljanje. Nikad da znali smo da neće biti lako da se Ujedinjeno kraljevstvo povuče iz Europske unije, ali sada je pred nama jasan put ako se odlučimo ići njime. Znam da ovdje postoje neki, kao što je Elmar Brock, koji se i dalje nadaju da će se Ujedinjeno kraljevstvo e, zadržati u Europskoj uniji, ali do toga neće doći. Načalno bi bilo loše e, ignorirati rezultat referenduma, a u praksi je sasvim jasno da ne postoji većina u donjem domu e, britanskog parlamenta da se ide tim smjerom. E, ideja da se organizira drugi referendum je povučena zato što nije dobila veliku potporu. Britanska vlada i donji dom žele napustiti Europsku uniju na uredan način. Kako bismo to postigli, moramo izmijeniti funkcioniranje protokola o e, Sjevernoj Irskoj. Moramo učiniti sve što je moguće da se ispoštuje sporazum e, potpisan na Veliki petak, ali je e, paradoksalno da zaštitne mjere koje zapravo trebaju učiniti da izbjegnemo tvrdu granicu E, je upravo to što će dovesti do tvrde granice. Zapravo sadašnji backstop neće spriječiti tvrdu granicu, već će je stvoriti. Zato mislim da svi trebamo razmisliti o ovom. E, vrlo je e, lako sada govoriti o obranama stajališta, no međutim stvari nisu tako jednostavne. E, situacija kakva je sad e, je ta u kojoj nemamo dogovora. Da imamo dogovor, ti dogovori bi bili e, usvojeni. Ali sada ne možemo stalno govoriti da se ovaj sporazum ne može izmijeniti jer time dovodimo do situacije izlaska bez dogovora i to dovodi do onog što je komisija potvrdila prošlog tjedna do tvrde granice između E, Irske i Sjeverne Irske. Zato mislim da se moraju do uznijeti izmjene u sporazum o povlačenju. Kao što je rekao gospodin Barnier, u slučaju da ne bude dogovora, EU će pronaći alternativni operativni način da se provedu kontrole nad granicom bez ponovnog uvođenja granice. To citiram. Razmislimo sada o tome, razmislimo i o vremenskim rokovima i o mogućim rješenjima. Mislim da sada trebamo nastaviti raditi u dobroj volji, trebamo razmišljati o fleksibilnosti i reći da e, velikodušnost nije, nije znak slabosti već snage. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o budućem partnerstvu između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva. Zato trebamo zajamčiti da možemo stvoriti dugoročne e, veze u kojima ćemo promicati naše zajedničke vrijednosti i interese u ovom neizvjesnom svijetu. Mislim da moramo iznaći način da zajedno idemo dalje. Hvala. For uh, Hvala. U ime kluba ALDE, gospodin Verhofstadt. Da, nakon jučerašnjeg uh, glasanja gospođa May je rekla da namjerava doći u Brisel i za mene je to, moram sasvim iskreno reći, uh, za mene je ona uvijek vrlo dobrodošla, naročito ovdje u Europski parlament, ako želi doći u Europski parlament. Mi smo već E, prije godinu dana je pozvali u parlament, ali se sada možemo zapitati zbog čega bi došla u, parlament. Što se tu može postići? Mogu li se pomaknuti te crvene granice koje Velika Britanija koristi od prvog dana? To je nešto što bi moglo e, donijeti do izmjene e, ishoda i cijelog ovog postupka ili to je sada druga opcija e, ćemo govoriti o mandatu. Jer za sad, gospodine Fox, moram vam reći da ja ni iz ovog juče nisam vidio parlament koji je dao jasan mandat Terezi May. Mi smo vidjeli da je došlo do glasanja protiv raznoraznih stvari. Protiv sporazuma, protiv izlaska bez sporazuma, protiv zaštitnog mehanizma. Ali do danas, evo već dvije godine, donji dom e, Britanskog parlamenta nije dao niti izglasao niti jedan prijedlog za nešto. Dakle, za dobre odnose između Europske unije i Jedinog kraljevstva. Posljednja dva mjeseca, moram vam reći, su bila iscrpljujuća. Doista iscrpljujuća. Ne samo s druge strane, već i ovdje u Europskoj uniji. E, Puno smo raspravljali, imali smo jako puno amandmana, amandmana koji su išli u svim smjerovima, koje su e, birali koji je birao predsjednik e, parlamenta, a na kraju e, nije, nisu izglasani ti amandmani. Amandman Green 4.12. Amandman Cooper koji je 12.1. E, e, pobjeć dobiven sa sedam glasova. Dakle, još jedan Kuperov amandman koji nije izglasan zbog 23 glasa. Zatim još jedan amandman koji je izglasan sa 16 glasova. Zatim amandman Spelman e, da se, koji, je dobiven sa, sa 8 glasova. Pa je li to način rješavanja problema ove težine. Je li to način na koji vi to radite? Svaki dan mijenjate, mišljenje i svaki dan tako stvarate neizvjesnost, nestabilnost, umjesto da radite na stvaranju novih odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. I moram vam reći da evo ja to sve gledam i ne mogu shvatiti. Ne mogu shvatiti da to što je postalo, počelo kao neka, neki sukob među konzervativcima se pretvorio u britanski problem. I sada vidimo za ovaj amandman koji je dobio većinu e, za osam glasova, dakle da nema izlaska bez e, dogovora, premijerka e, se vrati i kaže ne, ne, ne, to je još uvijek moguće. Ja vam sad govorim, mi ne možemo nastaviti tako. Ovim jednostavno e, ne dobivamo nikakvu stabilnost niti izvjesnost. I u ovom trenutku se održava sastanak između gospodina Korbina i e, gospođe May. I ja se iskreno nadam da će oni odlučiti, odnosno da će raspravljati o sadržaju, a ne samo da će piti čaj i e, jesti kekse. Jer možda bi jedno od rješenja za ovaj problem bilo to da oni počnu raditi na nekom zajedničkom stajalištu svih stranaka Velike Britanije kako bismo mi znali koje je njihovo stajalište jer mi za sad ne znamo koje je njihovo stajalište, ne znamo što žele. Gospodine Fox, time biste pokazali da vam je važnija zemlja nego političke stranke i da želite imati dobre odnose sa Europskom unijom, a ne ovako da zloupotrebljavate Brexit kako bi se riješili jedni drugih, jer to je ono što se dešava danas. I to je taj duh koji se e, javlja kod e, premijerke. I u tom slučaju ona može doći ovdje u Brisel i trebala bi doći kako bi nam rekla što sve onda te stranke u Velikoj Britaniji žele za budućnost naših odnosa, a onda možemo govoriti o backstopu, jer ako postoje uski i bliski odnosi o kojima je govorio gospodin Barnier, onda će zaštitni mehanizam postojati, ali ga nećemo nužno koristiti. To će biti samo teoretsko jamstvo koje ćemo imati, a nećemo ga nužno morati primijeniti. Evo, još jednom, mi smo spremni ići u tom smjeru, to je rekao i gospodin Barnier i gospodin Juncker. Vrijeme je da politička klasa nam pokaže da je također spremna ići u tom smjeru i to što je prije moguće. Jer e, vi ćete prvi platiti cijenu e, ove neizvjesnosti. Hvala. Sljedeći govornik na popisu je gospođa Scott Kajto u ime Zelenih. Hvala najljepša. U, postoje interne kontradikcije glede Brexita u britanskom eh, parlamentu. Brexit eh, jednostavno ne može se pretvoriti u koherentno stajalište. I ovdje se govori o nekim eh, maštama i e, izmišljenim e, sporazumima, a većina britanskih građana zna da je budućnost e, njihova najbolja u Europskoj uniji. Ovdje možemo svi zajedno izgraditi sjajne zajedničke projekte. Možemo se boriti protiv velikih izazova kao što su na primjer klimatske promjene mi ovdje sada imamo većinu i ako nam se mladi želi pridružiti na ovom kontinentu, dobro su došli. E, sada ako se odbije ovaj sporazum, onda se treba e, odabrati između toga hoće li Velika Britanija ostati u Europskoj uniji ili ne. Taj izbor se mora ponovno vratiti u ruke građana. Radi se o demokratskoj provjeri jer oni su bili uplašeni na početku, a ja znam vrlo dobro da se e, mišljenje britanskog naroda promijenilo. If colleagues, if it were in my power. Poštovane kolege, da je to u mojoj e, moći, ali nije, ja bih e, zabranila da se ovdje koristi riječ rubbish. Sada prelazim na sljedećeg govornika na popisu, gospođa Cimer. Molim vas, ovo je vrlo teško pitanje za sve nas i molim vas da poštujete osobu koja govori. Imamo puno govornika i moram priznati ovdje sa moje desne strane dosta onih koji ometaju raspravu. Molim vas, ovo je vrlo ozbiljno pitanje za cijeli parlament. Ovo nije donji dom e, britanskog parlamenta. Ovo je Europski parlament, pa, ga molim, pa vas molim da ga poštujete. Danke, Frau Hvala, gospođo predsjedateljice. Da, i danas na sastanku naše klube raspravljali smo e, kako ćemo se nositi sa novonastalom situacijom nakon jučerašnjeg e, glasovanja i mi smo rekli mi ostajemo pri sporazumu jer to je zapravo najbolje moguće rješenje i najbolji temelj za oblikovanje budućih odnosa sa Europskom, e, između Europske unije i Ujedinjene kraljevne. To je ono što je za puno vremena, napora i truda izrađeno tijekom proteklih dviju godina. I u jednom trenutku se svi moramo odlučiti želimo li to što smo rekli da želimo postići, postići zajednič, ujedinjenim snagama ili će svako htjeti iz toga izvući samo ono što njemu odgovara, a onda se time ugrožava ona zajednička osnova. I ono na što želimo ovdje podsjetiti a imajući pri tome um, na umu i Britanski parlament, ono što smo mi kao Europski parlament postigli prije dvije godine kada smo formulirali pregovaračke mandate jest da da <laughs> možemo utjecati na mandat gospodina Padnjera. te da smo u raspravama mogli jasno dati do znanja koliko je važno da se e, tijekom pregovora uzimaju u obzir prava europskih građana u Ujedinoj kraljevini i prava građana Ujedinjene kraljevine u drugim zemljama Europske unije kao i pitanje stabiliziranja mirovinskog procesa u e, Sjevernoj Irskoj. To su e, bile stvari od kojih se ne odstupa. To, e, cilj je mir i stabilnost u cijelokupnoj Europskoj uniji. I, i juče sam također pratila glasovanje i nekako imala sam dojam da kolege i kolegice u Ujedinjenoj kraljevini ne shvaćaju ozbiljno. Oni ne razumiju određene postupke procese i oni raspravljaju kao da su oni jedini koji odlučuju o tome. Ne, E, to nije tako, vi morate razgovarati s nama, mi morate uzeti u obzir i naše stajališta. Ne možete se sada ponašati kao da Britansko carstvo vlada Europom. Vi e, ste bili sastavni dio europske demokracije. Ja sam vas uvijek visoko cijenila, međutim, ono što sam znala i poznavala kao britansku e, e, diplomaciju, to više ne postoji. Sramim se jedno što je važno. Važno je da se ponovno vratimo na ono, na ono po, e, osnovno polazište i da sagledamo što želimo zajedno postići. I sasvim iskreno, jedina nada je da u razgovoru između Korbina i Tereze May se dogodi nekakav napredak kako bismo mogli oblikovati nekakve normalne odnose, ali moram reći da eh, većina klubova na svu sreću to eh, promatra na sličan način, ali ono što ne želimo dozvoliti jest da se ovdje dira u e, radnička prava, e, prava e, propise zaštite okoliša i slično. Mi ne dopuštamo da se ugrozi ili da se ne poštuje sporazum petak. Mi ne želimo uvođenje fizičke granice, mi ne želimo da europski građani iznenada postanu građani i državljani trećih e, zemalja u Ujedinjenoj kraljevini. Ne želimo da im se uskrate sva njihova prava. I ne, ono što želim poručiti kolegama u Velikoj Britaniji, dakle, radovala sam se kad su e, britanske kolege rekle da žele imati glas u cijelom tom postupku, ali ako žele imati glas, onda moraju i jasno koristiti taj glas i dati do znanja što je to što oni zaista žele. Znamo da je e, ljutnja javnog mnjenja imala veliki utjecaj na ovo što se desilo u parlamentu, a sada znamo da se govori o E, tome da će se odgoditi članak 50. E, Kažete da predsjednik bira amandmane, da je povećan rizik od toga da ne dođe do sporazuma. Da, u pravu ste, ali ne zbog onog što se desilo e, jučer u parlamentu, već zbog odgovora kojeg smo dobili danas od vas posli podne. Jer čak i da premijerka dobije većinu u redu, E, možda je napravila ogromnu e, grešku e, zato što je prihvatila zaštitni mehanizam. To se sve dogovorilo u četiri sata po noći. Potpisala je nešto što je za nas grozno. Potpisala je za nešto što čime gubimo zemlju i ona nije tada shvatila tu grešku, a u parlamentu E, mi svi želimo da dođe do dogovora, ali prije referenduma nitko nije znao e, što, tko je povjerenik, e, što je Europska komisija za Baroza, nitko nije znao. I ono što smo sada vidjeli u Velikoj Britaniji da neizabrani birokrati u Briseli, u Briselu ponižavaju premijerku Velike Britanije i to je nešto što nam se ne sviđa i čak i kad se vrati i kada pokušava e, razumno e, vam reći da trebamo ponovno pregovarati o sporazumu, vi kažete da e, to nije moguće. Vaš stav, ne samo komisije, već i mnogih zastupnika u parlamentu prema Velikoj Britaniji je pogrešan. Ja, kao predstavnik javnog mnjenja, sam bijesan zbog toga što ne postoji nikakva fleksibilnost iz Brisela. Mi jednostavno ovdje govorimo sa fanaticima koji nisu spremni ni za kakav kompromis. Tereza May je napravila kompromis na, za kompromisom, previše kompromisa po mom sudu, zato e, mislim da će e, ljudi shvatiti da je bolje izaći bez dogovora nego imati dogovor sa e, zaštitnim mehanizmom a vi e, to, je također, to također znači i da neće biti 39 e, milijardi ako e, za sljedeće izbore i samim tim znamo da će sve postati skuplje kao i tri četvrtine njemačkih automobila. I zašto se ne bismo pripremili za ovaj scenario, otišli razgovarati sa Svjetkom trgovinskom organizacijom, iskoristili članak 24. i da onda imamo dvogodišnje razdoblje, bez carinsko razdoblje, bez kvota, bez bilo kakvih restrikcija, bez bilo kakvih problema i poteškoća sa Irskom i tako dalje. Do Brexita bi došlo, vi bi bili zaštićeni, vaši građani i birači bi bili zaštićeni i mislim da je to, dame i gospodo, jedini konstruktivan način naprijed. Mr. Button. Gospodin Button. Hvala. U posljednje dvije i pol, posljednje dvije i pol godine su bile vrlo duge i tu smo imali jako puno prepreka do kojih je dolazilo kako kao što je na primjer ovaj zaštitni mehanizam. Donji dom e, parlamenta je odbacio ovaj takozvani e, dogovor a povjerenik nam je rekao da već ne želi već je rekao da ne želi ponovno razgovarati o sporazumu. Također se traži i e, odgoda članka 50. ali vrlo dobro znamo da to, to nije moguće da vijeće Europske unije može odlučiti o tome. Mi ćemo sigurno napustiti Europsku uniju 29.3. a, a najbolje što se sad može dogoditi ako ne je da nemamo dogovora do 29.3. i da e, napustimo Europsku uniju uz e, poštivanje pravila Svjetske trgovinske organizacije. Zatim, ako britanski parlament to spriječi, oni će onda se pobuniti protiv britanskog naroda i to će imati ozbiljne posljedice za sve one koji misle da postoji i tračak demokracije koji je preostao u Ujedinjenom kraljevstvu. Gospodin Wolf. Hvala najljepša. Danas je dobar dan za Brexit, danas je dobar dan za britansku demokraciju, jer u protekle dvije godine naša vlada se izgubila. Umjesto da učinkovito pregovaraju, oni su radili kompromise e, i znamo da Europska unija nas želi spriječiti u konkurentnosti. E, mi zato smatramo da ova konstantna negativnost, e, slabost i divizije moraju prestati. Usprko svemu ovome, britanski narod smatra da da je čeka neovisna budućnost i britanska vlada je napokon napravila prvi korak u tom smjeru i e, britanska vlada želi neovisnost za našu državu. Mi smo uspjeli sinoć tako što smo pokazali da želimo napustiti Europsku uniju, mi ćemo je napustiti, doći će do Brexita i bit ćemo neovisna nacija još jednom. Hvala gospođo u ime vijeća. Hvala gospođo predsjedavajuća, poštovane e, dame i gospodo. Ovaj parlamentarni postupak u Ujedinjenoj kraljevini bi mogao dovesti do ratifikacije sporazuma o povlačenju. U tom slučaju bismo došli do sljedećeg koraka, odnosno provedbe ta provedba treba se budno nadzirati kako bi e, bila urađena u interesu e, građana i poduzeća i e, kako bi se to radilo u punom povjerenju koje je važno za buduće odnose sa Velikom Britanijom. Zato mi računamo na vašu suradnju u svim fazama ovog procesa u narednim godinama. Hvala još jednom na pozornosti. Hvala. Ovim zatvaram raspravu.